Dragi kolege, nastavit ćemo sa zaključcima iz pojedinih radionica i nakon toga ćemo imati intervenciju i zastupnika koji žele sudjelovati u toj raspravi. Kao što sam vam ranije objasnila, imali smo tri istovremene radionice o tri različite teme. Čula sam komentar da je možda trebalo e, ipak više vremena, da je bilo malo kratko, zato što govorimo o temi o kojoj bismo svi mi željeli reći više, iznijeti svoj doprinos. Učimo iz godine u godinu i e, sljedeće godine, e, kada budemo organizirali e, Međunarodni dan žena i obilježavanje tog dana, vidjet ćemo kako da možda ipak produljimo događaj i dajemo više prilike svima za sudjelovanje. Eto, sada smo završili sa tri radionice i sada ćemo čuti E, zaključke. Najprije ću dati riječ gospodinu Ernestu Urtasunu. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam lijepa na vašoj prisutnosti. Ja ću vas izvijestiti o radionici broj 1, naravno ako nešto zaboravim, kasnije možemo imati raspravu pa osobe koji su sudjelovali u toj radionici se mogu, mislim, javiti ako nešto propustim. Imali smo, po mom mišljenju, vrlo zanimljivu raspravu između zastupnika Europskog parlamenta i e, predstavnika udruga civilnog društva. Mnoge ideje smo našli vezano uz nasilje protiv žena, izbjeglica i tražiteljica zila, da se pruži podrška ženskim udrugama, da se u potpunosti provede e, Istanbulska konvencija, da se kazneno gone počinitelji, to je spomenuo naš kolega sa Cipra. Zatim isto tako imali smo i važnih javne za riječ e, od strane raznih zastupnika vezano uz razne pristupe i pravne okvire u državama članicama. E, jedna kolegica iz Rumunjske je javila dobru vijest da Rumunjska sada pokušava provesti Istanbulsku konvenciju. Isto tako kolega iz Grčke je malo objasnio iskustvo Grčke vezano uz 800 tisuća eh, izbjeglica koji su pristigle u tu državu i potrebe da se eh, orijentiramo prema ženama i djeci koje su često potom se napuštena i koja dobiju solidarnost samo od strane samih građana. To je dakle doista problematično pitanje kolega iz Portugala je također spomenuo da u nekim posebnim slučajevima moramo razmišljati o tom problemu da imamo dobre pravne mehanizme poput Istanbulsku konvenciju ili mnoge, mnoge zakone na razini, ali da sama provedba često ne radi u potpunosti onako kako bi trebao i mislim da je to situacija koju imamo u mnogim državama članicama. A također to se tiče naravno i žena. I stoga mislim da je to nešto važno što bismo trebali riješiti. Kolega iz Francuske je također objasnio kako se na tome radi u Francuskoj gdje očito postoji jedna fokusna skupina unutar agencije za izbjeglice koja se bavi isključivo ženskim pravima i dakle da postoje tu ti napori u toj državi. Zatim moja kolegica Julie i iz Europskog parlamenta je spomenula jedno pitanje koje je vrlo važno u okviru ove rasprave, a to je da problemi s kojima se suočavaju žene izbjeglice danas je i taj da općenito o tome postoji slabo znanje u javnim medijima, pa i slabo znanje među zastupnicima Europskog parlamenta, dakle doista postoji potreba za podizanje na svijesti o tome i mislim da je zbog toga i ovaj sastanak danas toliko važan. Želim zahvaliti i onima e, koji su govorili na radionici, između ostalog i Jacqueline Prince, od strane predsjedništva Nizozemske vijeće Europske unije. I zatim najzadnje, ali najvažnije, doprinos jedne socijalne radnice i jedne e, gospođe iz odbora za e, žene izbjeglice, gospođe Rachel Riley. E, ona je objasnila primjerice konkretan primjer da afganske žene stižu sa djecom na granice Europske unije i da su zatim bile suočene sa situacijom da su trebale biti smještene na otvorenom smještaju i da su morale biti u zajedničkom prihvatu sa muškarcima, da su često doživjele seksualno nasilje, općenito nasilje, često su se žene same morale organizirati kako bi imale stražu po noći kako bi se same zaštitile. Dakle, to je bilo predstavljanje konkretne situacije na toj radionici. I najzad, e, Rajko Rayleigh iz odbora za žene izbjeglice je predstavila neke podatke, mislim da je to vrlo važno, 55% izbjeglica E, čine žene ili djevojčice i izlažu se riziku rodno uvjetovanog nasilja, trgovine ljudima, silovanja, kad kad i bježe od rodno uvjetovanog nasilja ili od prisilnih brakova, zbog toga zapravo bježe iz vlastite zemlje kad kad i e, kad kad se radi o e, prisilnom seksu kako bi platili za putovanje, kako bi pokrili te troškove i e, ona je po mom mišljenju jasno rekla da ih trenutni sustav ne štiti niti pri detenciji niti u centrima za prihvat, što je nešto što e, smo spomenuli sa gospođom Honeyball vezano uz njeno izvješće. Gospođa Reli je istaknula da zapravo postoje e, globalne smjernice kako bi se ublažilo rodno uvjetovno nasilje u tim centrima za prihvat i registraciju izbjeglica, ali da se te smjernice ne provode u potpunosti, primjerice nemamo odvojene sanitarne instalacije u tim centrima nemamo odvojene e, smještene kapacitete, žene se ne osjećaju sigurno, a to bi se moglo lakše, lako riješiti. Dakle, gospođa Rejli se zalaže za to da imamo e, bolju sredotočnost na seksualno uvjetovano nasilje, da imamo e, bolju jezičnu komunikaciju, kako ne bi kad kad morali pribjegavati uslugama krijumčara ljudima ako ne razumiju osoblje. I primjerice treba nam mehanizam za prijavljivanje kad, konkretnih slučajeva e, rodno uvjetovanog nasilja. Kao zaključak, gospođa Rayleigh je istaknula, a mislim da je to nešto s čime se mnogi slažemo, da trenutni sustav azila izlaže žene riziku i da nam su nam to potrebni, e, da su nam za to potrebna hitna rješenja. Hvala. Hvala. Hvala vam gospodine Urtasun. Hvala na zaključcima i doprinosima svima na prvoj radionici. Sada ću dati riječ gospođi Ajuto koja je bila izvjestiteljica za drugu radionicu radionicu o zdravstvenoj skrbi za izbjeglice i tražiteljice azila. Gospođo Ajuto, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Radionica na kojoj sam ja prisustvovala bila je možda malo tehničkija, budući da smo govorili o zdravstvenoj skrbi koju treba osigurati izbjeglicama i to posebice ženama izbjeglicama. Europa eh, se našla pred ogromnim izbjegličkim valom. Izbjeglice bježe od progona, eh, nasilja, rodno uvjetovanog nasilja, sukoba i tako dalje. Žene su e, zasigurno jedna od najranjivijih skupina, posebice kada razmišljamo o situacijama u kojima se mogu naći za vrijeme tih putovanja. Posebice e, je situacija opasna za žene koje putuju same, za trudnice, za je, za maloljetne djevojke. Zatim osobe e, starije životne dobi ili osobe koje možda imaju nekakav invaliditet. Dakle, zdravstvena skrb je za ove skupine ključna. To je bila tema naše radionice i razgovarali smo o najozbiljnijim problemima. Ja bih najprije krenula korak natrag i rekla što je Europska unija do sada pokrenula, bar kad je riječ o e, zakonodavnim propisima. Dakle, imamo direktivu o e, prihvatu tražitelja azila, to je direktiva koja je na snazi, i prema toj direktivi tražitelji azela imaju pravo na zdravstvenu skrb i u slučaju e, hitne pomoći i u slučaju e, potrebnih liječenja, liječenja bolesti. Dakle, imigranti imaju jednaka prava na zdravstvenu skrb kao i državljani zemalja članica i to prema toj direktivi. Eto, to je e, vrlo važno istaknuti zato što se to ta pravila ne provode uvijek. Zatim e, moraju se provesti određene mjere i prilikom krijumčarenja i trgovina i tim žrtvama treba osigurati e, savjetovanje i zdravstvenu skrb. Dakle, želim reći da Europska unija već ima zakonodavne instrumente, ali tu postoji nekoliko problema. Zato što ako danas ovdje tražimo da se sve to provodi, jest zbog toga što je direktiva ostala mrtvo slovo na papiru. Više puta smo podsjećali na najnovije podatke UNICEF-a iz veljače 2016. eto prije nekoliko dana u kojem stoji da dakle do veljače 2016. da je broj žena i djece koji su stigli u Europu e, dva puta veći od broja muškaraca i to se dogodilo po prvi puta od početka ove izbjegličke krize. Dakle, imamo djecu i žene koje danas čine 60% izbjeglica, a prošle godine je taj postotak iznosio 27%, prošle godine u lipnju. Žene su posebice izložene e, riziku od nasilja, seksualnog zlostavljanja od strane e, kriminalnih skupina i krijumčara. Na to nas je podsjetila i gospođa Sufi, naša gošća. Europa postaje zatvorena za izbjeglice ali i tekako je propusna za organizirani kriminal koji profitira ovim velikim valom izbjeglica. Što se tiče struktura i usluga podrške. E, njima je potrebno educirano osoblje, osoblje koje je educirano o rodno uvjetovanom nasilju, osoblje koje je u stanju pružiti hitnu pomoć i psihološku pomoć žrtvama. Zatim potrebne su nam žene prevoditeljice kako bi pomogle osoblje u pružanju informacija izbjeglicama i tražiteljima azila o tome koje su im usluge na raspolaganju. Jedan od problema o kojima smo govorili na e, radionici jest da nemamo e, mnogo direktnih svjedočanstava od žena izbjeglica. Uglavnom se čuje mišljenje volontera ili nekoga iz osoblja, nekoga ko pomaže ali zapravo nemamo jako puno direktnih intervjua, direktnih svjedočanstva od samih žena izbjeglica. Govorilo se i o tome da nemamo e, neposrednih svjedočanstava od maloljetnika koji dolaze bez pratnje. Imamo tinejdžere s kojima se može razgovarati, a mi o njima ne znamo ništa zbog toga što još uvijek nitko nije zabilježio njihova, njihova iskustva i svjedočanstva. Prihvatni centri, e, tu ima jako puno muškaraca i kad je riječ o policiji i, ili vojsci, i to isto tako obeshrabruje žene, budući da smo iz nekoliko svjedočanstava jutros čuli da i ti službenici koji su gotovo svi e, muškoga roda, vrlo često nažalost E, postupaju nepravilno ili su čak nasilni prema ženama. Tako da bi trebalo povećati broj žena e, među e, osobljem zaduženim za sigurnost. Što se tiče strukturalnih aspekata, potrebni su prostori u kojima će se žene i djeca osjećati sigurno, to u prihvatnim centrima, u kojima će postojati odvojena područja gdje će se moći odvijati intervjui i to dakle uz potpunu zaštitu privatnosti. Isto tako treba osigurati sigurne prostore gdje se djeca mogu ostaviti za vrijeme liječničkih pregleda um, ili za vrijeme razgovora. Zatim potrebno osigurati usluge koje će pomoći ženama kad je reći o e, raspodjeli hrane. Naval nam je jutros e, ispričala da ljudi trebaju čekati 4 do 5 sati u redu na kiši, na hladnoći kako bi dobili obrok. To je naravno postaje još mnogo veći problem ako u redu moraju čekati trudnice ili osobe koje imaju bilo kakve zdravstvene probleme. Stoga treba osigurati nesmetan pristup vodi, hrani i higijenskim čvorovima. Zatim, podsjetili smo se i na to da je među izbjeglicama velik broj trudnica. Te su trudnice žrtve psihološkog e, stresa i trauma, a to sve bi moglo izazvati smrt i majke i djeteta. Stoga mm, moramo osigurati sve potrebne usluge tim ženama, moramo dobro ocijeniti zdravstveno stanje svake žene i spriječiti zdravstvene probleme no postoje znatne prepreke u pristupu zdravstvenoj skrbi koje se razlikuju od zemlje do zemlje. E, imamo prepreke koje se odnose na komunikaciju, na kulturne aspekte, na to kako se liječi određena bolest. I čak i tamo gdje imamo obrazovane žene koje znaju govoriti strane jezike, to su žene koje nemaju e, liječničko, to je medicinsko obrazovanje i možda zapravo niti ne znaju opisati svoje simptome. I teško je onda utvrditi od čega boluju. Zatim, e, trebamo osigurati pred i postnatalnu skrb kako, bismo, kako bi se izbjegla izbjegli preuranjeni porodi. Tu opet imamo jezične probleme, probleme nedostatka e, prijevoda i e, nedostatka pratnje. Još jedan od vrlo ozbiljnih problema o kojemu se govorilo za vrijeme radionice jest da se napokon riješe pravne prepreke koje se odnose na pristup zdravstvenoj skrbi. Pogotovo to mora primjenjivati na trudnice i na djecu. Žene u trenutku kada ih prvi puta liječnik pregleda, za mnoge žene se utvrdi da ih treba poslati u bolnicu. Te žene vrlo često odbijaju otići u bolnicu u tu državu, dakle gdje su po prvi puta pregledane. I to uspor, upravo zbog strahova, zbog administrativnih i pravnih postupaka boje se zbog, zbog svojeg statusa, boje se da će odmah biti poslane natrag ako odu u bolnicu. Zatim govori se o tome da je potrebno prilagoditi zdravstvene e, usluge i da treba voditi računa o mobilnosti. Dakle, e, da se ne nude samo određenim strukturama u zemljama članicama, već da se e, može pratiti izbjeglice, dakle da se E, zdravstvena skrb može pružiti i u mjestima gdje izbjeglice možda danima čekaju e, prelazak nekakve granice ili ukrcaju nekakav prijevoz. Danas smo ovdje čuli brojne e, predstavnike nevladinih organizacija, čuli smo i predstavnicu organizacije Liječnici bez granica, no tu su i brojne druge organizacije poput recimo Emergencija koje pomažu u e, brojnim državama da se nose s ovom situacijom. I ne smijemo zaboraviti na veliki broj dobrovoljaca poput gospođe Safi koja je bila jutro s nama. To su dobrovoljci, volonteri koji su spasili brojne živote. E, postupci dobivanja azila su vrlo spori i to može imati vrlo negativan učinak na zdravlje žena zadržavanje samo e, pojačava traume koje su žene već doživjele i to žene koje su doživjele različite oblike nasilja i zlostavljanja. I na kraju želim e, reći da moramo osigurati zaštitu i zdravstvenu skrb svim ženama izbjeglicama koje dolaze u Europu. Žene imaju drugačije potrebe od muškaraca. One su izložene više strukim rizicima. Rodno uvjetovano nasilje, komplikacije u trudnoći, kulturne prepreke u pristupu zdravstvenoj skrbi. Stoga su potrebna namijenjena sredstva ako želimo razviti i organizirati e, usluge koje se temelje koje vode računa o rodnim e, aspektima. Moramo osigurati posebna zaštićena sigurna mjesta za žene i djevojčice i osigurati e, zdravstvenu i druge vrste pomoći svim ženama žrtvama. Hvala vam gospođo Ajuto. I na kraju e, ćemo čuti od gospođe Malin Bionak zaključke treće radionice. Hvala vam lijepa. Odmah ću započeti s time što ću zahvaliti Catherine Beazer i Petri Stenenu koji su iznali svoje ideje na radionici. Da, evo, govorim švedski pa se nam da imate slušalice. Također smo imali različite sudionike iz Portugala, Švedske, Češke i tako dalje. A usredotočili smo se na integraciju. I imali smo i studiju gdje smo raspravili o nekoliko stvari. Te stvari su spomenuli u raspravi, pa ću se kratko njih osvrnuti. Jasno je da integracija treba započeti s pristupom. Dakle, to započuje s time kako vas zaprima međunarodno zajednica i to će odrediti koliko će dobro proći integracija. Ako dobijete pozitivnu sliku i pozitivno iskustvo kod prihvata. I još jedna stvar koju je jedan sudionik spomenuo je da ne bismo trebali gubiti vrijeme vezano uz e, jezik i obrazovanje. To je nešto što trebamo uvijek iznova naglasiti. Također i u e, izveću stoji koliko je važna uloga žene kada se radi o integriranju cijele obitelji, dakle djece i svih članova obitelji u društvo. Zatim još e, neke druge stvari koje su spomenuli vezane su uz e, socijalne sustave u našim državama. Naravno, važno je pitanje stanovanja, dakle da osoba dobije smještaj koji će biti primjene veličine za sve članove obitelji. Tako da možete krenuti ka integraciji u društvu. Zatim pitanje jezika i obrazovanja, to je izuzetno važno pitanje. Tako da ako imate primjerice diplomu, da se ta diploma prizna, da možete dobiti e, jezične e, tečajeve ako vam je to potrebno i zatim da možete onda sudjelovati na tržištu rada. A pristup tržištu rada je vrlo važan korak kada se radi o integraciji. A žene izbjeglice tu često naiđu na mnogo predasuda, na mnogo rasizma i stoga svi zajedno moramo raditi na tome da se riješimo takvog prihvata e, koje je rasističke prirode. Zatim kada se radi o razlike u plaćama e, vezano uz e, strane žene, gdje je ta razlika u plaćama još i veća nego što je između muškaraca i žena i dakle između žena koje dolaze iz tih država i žena koje dolaze iz inozemstva. Ženama izbjeglicama nisu potrebne još i niže plaće na tržištu rada, već tako su često njihove plaće niske. I zatim naši sustavi socijalnog osiguranja moraju dobro funkcionirati kako bi žene kad pokušavaju ući na tržištu rada, kada pokušavaju krenuti u obrazovanje, da im se ponudi i mogućnost da e, se netko brine za njihovu djecu ili za starije članove obitelji. Dakle, taj sustav socijalnog osiguranja je jako važan. Još nešto što smo stavili u našoj radionici vezano je spajanje obitelji. Spajanje obitelji je izuzetno naravno važno za integraciju. Ako živite bez vaše obitelji, kako ćete se onda usredotočiti na to da se integrirate u državu u kojoj živite. Dakle, drugim riječima, to je doista e, ključna tema. I nijedno dijete ne bi trebalo niti živjeti bez svojih roditelja. Jedan sudionik iz Portugala je postavio pitanje vezano uz pristup sustavu zdravstvene njege u državama kao jedan od važnih koraka za integraciju i o tome smo isto tako razgovarali, a to je bila i tema i ove druge radionice. Zatim pitanje sigurnosti i e, da nemate osjećaj da ste ponovo ranjivi jednom kada pristignete u jednu državu u kojoj vas e, prihvaćaju. Čuli smo da jednom kada dođete u zemlju domaćin, ako ste opet izloženi negativnim iskustvom, ako se osjećaj sigurnosti te osobe ne svačaju ozbiljno od strane policijskih službenika primjerice da je to onda zapravo još jedna trauma i još jedno iskustvo ranjivosti, posebice za žene. Zatim postoji potreba da civilno društvo odigra važnu ulogu vezanu uz integraciju izbjeglica emigranata. Tu se radi o tome da se praktično organiziraju razne inicijative, ali isto tako i da se da glas tim osobama o tome što se događa tih glasova upravo sada nedostaje u našem radu. I e, zadnja, ali ne najmanje važno, je pitanje pravnog okvira. Kako bi osoba se osjećala sigurno kada, bi, e, kada osoba dobije dokument da smije boraviti u nekoj državi, onda se može osjetiti u potpunosti sigurno. A ako ne, onda je vrlo teško integrirati se i započeti s obrazovanjem i sa svim drugim posebice spajanje obitelji, ako je ono neizvjesno, onda to stavljate osobe u jednoj vrsti, vakuma. Gospođa Hannibal će zasigurno govoriti o svom izvješću kojeg smo usvojili u našem odboru i tu smo spomenuli potrebu za spajanjem obitelji i za dobro funkcionirajućim e, su, socijalnim sustavom, a mogućnost spajanja obitelji je nažalost ograničeno uključujući u mojoj državi Švedskoj. Govorili smo o tome da treba prestati s tom diskriminacijom i sa tim predrasudima prema izbjeglicama u našem društvu. Evo to je kratko s moje radionice i svima zahvaljujem na sudjelovanju. Muchas gracias, señora Bjork. Hvala vam, gospođo Bjork. A sada, nakon što smo čuli e, zaključke ove tri radionice otvaramo raspravu. Dobili smo popis onih koji se žele javiti za riječ, no ako se žele javiti još netko, molim vas da samo popunite eh, obrazac i dostavite nam ga tu za panel kako bismo mogli čuti što veći broj govornika, ogranit ćemo na vrijeme na tri minuta za svakog govornika. Prvo ćemo čuti gospođu Kjengdje, ona je naša članica odbora LIBE za građanske slobode. Hvala vam. Drage kolegice, drage prijateljice i drage sestre. Drago mi je da sam ponovno s vama na ovom plenumu i e, uoči proslave Međunarodnog dana žena. Oni koje me znaju, znaju koliko se zalažem za uklanjanje svakog oblika e, diskriminacije, rodno utemeljene diskriminacije. Odgovor na izbjegličku krizu znači zadržati i ljudsko e, dostojanstvo na stotine tisuća žena djevojaka i djece koji traže međunarodnu zaštitu u našim zemljama članicama. No ne smijemo zaboraviti da najveći broj e, žena koja bježi ni ne dospijeva zatražiti azil. Njihov put staje mnogo ranije. No one koje uspiju doći do Europe, azil ne znači uvijek e, i spas. Rodno uvjetovano nasilje tu ne staje niti u zemljama odredištima, niti u zemljama tranzita. Nasilje se nastavlja i u zemljama prihvata. Žene koje traže azil imaju posebne potrebe, potrebe koje se razlikuju od potreba muškaraca. I u prvoj fazi prihvata treba im e, zajamčiti ne samo odgovarajuće usluge i smještaj, već i psihološku pomoć. Mislim da moramo staviti pravi fokus na etnopsihijatriju koja vodi računa o podrijetlu osobe, o e, potrebama i isto tako naravno moramo izbjegavati bilo kakav oblik zadržavanja žena i djeca, djece i e, osigurati im pomoć od strane ženskog osoblja i naravno pomoć kod inkluzije i socijalne integracije. To znači da im treba e, osigurati pristup obrazovanju i tržištu rada. Žene su e, pokretač razvoja, žene su budućnost svijeta. Nacrt izvještaja Mary Hannibal o kojem ćemo glasati sljedeći tjedan i mišljenje odbora za prava žene za kojeg sam ja su izvjestiteljica i o kojem e, sada raspravljamo. Dakle, ta dva izvještaja predstavljaju okvir u okvir uh, unutar kojeg ćemo stvoriti migracijsku politiku koja će biti u skladu sa našim temeljnim vrijednostima. Uh, slažem se i sa e, apelom kojeg je poslala Mary Robinson. Mi žene moramo osigurati da se naš glas čuje i to posebice na sljedećim sastancima vijeća 7., 18. i 19. ožujka. O tome ovisi naš kredibilitet i budućnost Europe moramo se suprotstaviti e, kratkovidnim politikama i egoističnim politikama te nastojanjima da se zadrže, migratorni tokovi. E, ovim fenomenom treba upravljati, ne smijemo se boriti protiv toga. Moramo odmah odgovoriti na humanitarnu e, katastrofu koja se trenutačno odvija. Moramo se boriti protiv trgovine i krijumčarenja ljudima. To možemo učiniti tako što ćemo osigurati zakonite i sigurne puteve, e, osigurati dakle zakonite kanale za dolazak migranata te pomaganje migrantima da se uključe u gospodarski, socijalni i politički život naših zemalja. I dopustite mi da se na kraju pridružim pozivu na Fin. Jedino ako budemo djelovali svi zajedno i ako se bude čuo naš glas, možemo Sredozemnom moru vratiti njegovu pravu boju, plavu. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala vam gospođo predsjedavajuća što ste me pozvali na ovaj seminar i ovdje sam vam na, e, na raspolaganju. Borit ću se zajedno sa vama. Muchas gracias, eh, querida Kinga. Eh, ahora tiene la palabra Dieni Federica de... Hvala vam, gospođo e, Kenđe. A sada dajem e, riječ gospođi Federiki iz Talijanskog sabora parlamenta. Hvala vam. Ovo je naravno vrlo osjetljiva tema i u Italiji koju ja ovdje predstavljam. Italija je zbog svojeg zemljopisnog e, položaja neprestano izložena migracijskim e, tokovima. Ponajviše naravno izbjeglica dolazi preko mora. Naravno e, problema je puno, Ograničenja imamo također puno, no bez obzira na to pokušavamo učiniti sve što možemo kako bismo zajamčili prava ženama i e, djeci, dakle najranjivijim skupinama e, migranata. No Europa ne može ignorirati uzroke ovog fenomena. To su dakle politički, e, gospodarski razlozi i naravno ratovi. Jedino ako riješimo te uzroke možemo e, smanjiti posljedice, to jest smanjiti migracijske tokove. Ja bih se kratko osvrnula na dvije teme o kome je govorila i e, gospođa Sofi koja je govorila o mafiji, organiziranom kriminalu. Oni su ti koji u potpunosti upravljaju trgovinom e, migranata i to posebice u mojoj zemlji. Tamo nemamo e, zakonite humanitarne koridore koji su ključni ako želimo spriječiti ovakvo iskorištavanje i spriječiti djelovanje kriminalnih organizacija. I još bih skrenula pozornost u vas na to da bismo u parlamentu trebali E, tražiti stabilno financiranje u okviru europskog proračuna kako bismo svim zemljama e, pomogli da pružaju zdravstvenu psihološku skrb imigrantima. Naravno, valja voditi računa i o posebnim potrebama ovih ranjivih skupina. Eto, hvala vam i ja se nadam da će iz e, ove rasprave doista proizaći nešto konkretno. Hvala vam. Muchas gracias. Ahora en... Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Šodrova u ime odbora za prava žena Europskog parlamenta. Hvala vam. Ja ću govoriti češkim jezikom jer je tako za mene lakše. Eh, Mile dame, eh, važno Drage kolegice, dragi gosti, drago mi je što imam priliku obratiti vam se u ime mojih e, kolega iz kluba EPP-a. Drago nam je što je došlo do ove razmjene mišljenja, što imamo priliku raspravljati s vama. Današnji dan je izuzetno važan zato što se priznaje uloga žena u društvu diskutovat spolu s vámi. Ženy v migraci si samozřejmě zaslouží. Htjeli bismo na ovaj način najaviti niz događaja koji kojima ćemo se baviti. Mislim da se žene migranti slučavaju sa nekoliko vrsta teškoća. ne samo da se žene u Europi e, i dalje nose sa razlikom u plaćama i sa mogućim nasiljem. Žene izbjeglice se također slučavaju i sa ksenofobijom. Na njih se gleda kao na strance. I zato smo mišljenja da trebamo jamčiti pristup stambenom zbrinjavanju pristup e, zdravstvenoj skrbi. Također trebamo pomoći u slučaju e, mentalnih teškoća, moramo pomoći žrtvama e, nasilja. Tu je i pomoć ženama koje se brinu o, o djeci. Važno je također naglašavati potrebu skrbi o ženama, o djevojkama, o djeci. Govorimo o deset tisuća maloljetnika, izbjeglica, dakle, koji su bespratne na teritoriju Europske unije i oni također riskiraju biti izloženi nasilju. Međutim, nažalost, moramo prihvatiti činjenicu da do sad nismo bili jako uspješni u nošenju sa ovim problemom. To je potrebno usmjeriti više pažnje. Pozdravljamo napore nevladenih organizacija, humanitarnih organizacija na terenu. Važno je priznati rad volontera, a mi u Europskom parlamentu bismo trebali učiniti više kako bismo priznali njihov rad, njihov feedback, moramo govoriti o njihovom iskustvu, međutim također moramo biti realistični, imamo 28 različitih zemalja koje traže zajednički pristup, pa opet imamo različitu povijest, različitu tradiciju. Mi ovdje u klubu Pučana mislimo da nam je potreban zajednički evropski pristup zato što je to jedini način na koji ćemo uspjeti. Želimo da Evropska unija i da zemlje članice ovome problemu priču sa strane ljudskog dostojanstva. Potrebno je zaštititi dostojanstvo života. To je temelj na osnovu kojeg bismo trebali intervenirati. To je nešto što se ne govori dovoljno puno. Rješenje je mir, mir na Bliskom istoku, sigurnost u afričkim zemljama i opet na Bliskom istoku, te pomoć e, gospodarskog razvoja u tim zemljama. Jer ako se ljudi osjećaju sigurnima, ako imaju posao u svojoj zemlji, onda nemaju razloga za bijeg. I zato mislim da je to ključ, ključne važnosti i za ove žene o kojima govorimo, za njihove obitelji, za njihovu djecu. Ovo je zajednička odgovornost Europske unije i zemalja članica. Načelo subsidijarnosti je ono što se primjenjuje i upravo zbog toga u Europskoj uniji treba tražiti od zemalja članica da ispune svoj dio odgovornosti. To se međutim može učiniti samo zajednički, to je nešto što Europska unija treba učiniti na zajednički način i naš stav u EPP-u je da žene i djeca dolaze na prvo mjesto. Hvala vam gospođo Šondrova. A sada dajem riječ gospođi Sibel Odemir iz Turskog parlamenta. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, Avrupa Parlamentosu kadın... Dragi kolege, dragi kolegice, zadovoljstvo mi je danas eh, sudjelovati na ovom eh, sastanku. Zahvalna sam organizatorima što su ga organizirali. Ja sam zajedno sa svojim kolegicama koje su danas prisutne, dakle članica odbora za ravnopravnost spolova u Turskom parlamentu. Mi da se žrtvujemo kako bismo pomogle svoje braći i sestrama koje napuštaju svoje zemlje i želim reći da zadnjih pet godina svijet prolazi kroz najveću humanitarnu krizu i trebali bismo pojačati svoje napore u upravljanju ovim situacijama. Vidim nakon svih današnjih rasprava da ćemo uspjeti doći do e, rješenja ovih problema. Turska se nosi sa pitanjima vezanima uz migracije već pet godina Imamo 900 km dugu granicu sa Sirijom i broj raseljenih osoba u Siriji je 7,6 milijuna. Više od polovice emigranata koji dolaze iz te zemlje su žene i maloljetnici. Turska je primila najveći broj izbjeglica iz Sirije. Imamo 2 e, milijuna i 600 tisuća sirijeca koji žive u našoj zemlji, mogla bih reći gotovo 2,7 milijuna, više od 50% njih su maloljetnici, 10% djece i 30% žena, 10 provincija u Turskoj, e, ima 25 e, kampova na svom teritoriju koji su namijenjeni izbjeglicama. i u njima se nalazi oko 200 tisuća Sirijaca. Ja sam predstavnica najveće oporbene stranke u Turskoj i mogu vam reći da su najveći izvori zabrinutosti u Turskoj upravo povezani sa pitanjem migracija. Ovo nije pitanje koje se Turska može, nos, koje se Turska može snaći sama. Nama je potrebna pomoć međunarodne zajednice i naročito se nadamo pomoći evropskih eh, zemalja članica. One bi trebale pokazati solidarnosti sa zemljom poput Turske, odnosno sa zemljama kandidatima. Bez e, sumnje mislim da bi Evropska unija trebala biti s nama u ovom pitanju. Turska ima tu vrlo važnu ulogu i mislim da mogu reći da nam je hitno potrebna financijska pomoć. Koliko se ova sredstva mobiliziraju, dakle, iz namenjenog fonda, to će biti pozitivna stvar, zato što znamo koje su teškoće, o njima smo raspravljali, utvrdili smo koje su i sada je potrebno početi djelovati. Europska unija i međunarodne organizacije moraju početi mobilizirati sredstva. Ona su nam hitno, hitno potrebna i hitno ih moramo početi potrebljavati. Umjesto IPA fonda, načina na koji se njima upravlja, Evropska unija i međunarodna zajednica trebaju smisliti alternativnu metodu korištenja istih. Zahvalna sam na pomoći koju smo dosta primili od vas, međutim mislim da nam je potrebna dodatna pomoć. Evo još za kraj. Želim reći da će do pravog rješenja ovog problema doći ukoliko se pozabavimo pravim uzrocima. To su sukobi, rat koji se događa u Siriji. bez iznimke sve zemlje, uključujući europske zemlje članice, trebaju pokazati svoju snagu, svoju izdržljivost i moja uh, stranka u svojim temeljnim načelima ima mir u svijetu, mir kod kuće. To je moto koji je uveo još Ataturk. Ja doista u to vjerujem i mislim da je ovaj moto danas vrlo važan sirijske izbjeglice koje žive u Turskoj bez obzira na njihov spol. Oni trebaju imati pristupa zdravstvenom sustavu, socijalnim uslugama, obrazovanju. Turska vlada osmišljava potrebne mjere za to i mi kao glavna oporbena stranka podržavamo te mjere. A mi smo donijeli vrlo važne zakonske tekstove, donijeli smo važan zakonodavni okvir vezan uz ova pitanja. Međutim, imamo određene zemljopisne ograničenja kada je riječ o porijeklu izbjeglica. U prošlosti smo koristili razne termine, a unatrag nekoliko godina izmijenili smo zakonodavstvo, te sada ne evropske e, migrante nazivamo izbjeglicama. To znači da oni mogu imati izravan pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama. U siječnju smo donijeli također nove zakone koji omogućavaju sirijskim izbjeglicama da dobiju dozvolu za rad. Žao mi ako sam e, prešla vrijeme dodijeljeno mi za riječ, međutim želim još dodati da kako bismo se osigurali integraciju Turske u Europsku uniju, moramo se osigurati da europske institucije i zemlje članice dakle daju veću pomoć e, Turskoj kada je riječ o nošenju s ovim problemom. Imamo zajedničku povijest i ova tragedija je najveća tragedija koju smo do sad vidjeli u zajedničkoj povijesti. Oprostite, vi govorite dva puta dulje. Rekli smo tri minute, govorite već šest. Već šest minuta govorite, a molili smo vas sve da govorite tri minute. Mi smo stvarno u Europskom parlamentu i tekako svjesni e, kroz što Turska prolazi. Jasno nam je da je potrebna pomoć i suradnja europskih institucija. Prije godinu dana na ovom istom e, eventu govorili smo o ženama i obrazovanju. Jedna nas je kolegica vaša iz Turske e, upozoravala na što se događa i eto, na, nakon godinu dana ostvarilo se to ono što su nas upozoravali iz Turske. E, jasno nam je, stvarno znamo što se događa, ali shvatite, ima još jako puno zastupnica koje se žele javiti za riječ. Zato sada dajem riječ gospođi Hiller iz Njemačkog parlamenta. Ja, herzlichen Dank. Ich... Hvala vam lijepa. Ja sam zastupnica u Njemačkom Bundestagu za malu saveznu pokrajinu Bremen i vrlo mi je drago što sam pozvana na ovom Mislim da je ovo vrlo važna konferencija i vrlo važno izvješće o kojem sada vječamo. Biću vrlo kratka i samo ću iznati još četiri primjedbe i vezano uz izvješće. Odmah ću započeti s prvom točkom. To su uzroci bijega. To je nešto što je već nekoliko kolegica spomenulo. Po mom mišljenju imamo dva važna uzroka koja su dovela do ove ekstremne situacije bijega i traženja azila, e, zbog čega prije svega pate žene, ne samo one koje pristužu Europi, već i onih svih 60 milijuna žena koje trenutno se nalaze na nekom putovanju koje emigriraju e, i to je rat. I mislim da mi kao žene moramo to jasno imenovati. E, biti protiv rata to je nešto što je najstariji zahtjev ženskog pokreta u Europi i da ne možemo više tolerirati da evo sad baš u Siriji u Ožujku imamo već šestu godinu rata. To je nešto oko čega žene moraju često se založiti. Zatim e, drugi uzrok je glad i to ću isto tako spomenuti. U Briselu se donose odluke o poljoprivrednoj politici što dovodi do toga da u mnogim regijama imamo e, slabu situaciju sa e, hranom i zbog toga isto tako žene kreću u bijeg. Zatim točka 18. u izvješću, tu se radi o sigurnim zemljama porijekla. Mislim da je vrlo dobro da se i u ovom izvješću kaže da a o tome raspravljamo trenutno vrlo intenzivno u Njemačkoj, da usvajanje sigurnog popisa država da se zbog toga na neki način oslabi sustav traženja zila, Mi smatramo da uvijek treba posebno ispitati e, postoje li dostatni razlozi za azil, e, primjerice kada se radi o rodno uvjetovanom nasilju. I zatim, još jedna zaključna primjedba, to je jedna moja želja, to nisam vidjela u izvješću, dakle, e, pitanje programa za promještanje, to je nešto što bih spomenula, Zanima me ne bi li to bio mnogo bolji način, prije svega za žene, da preko UNHCR-a se uključe u program za premještanje kako žene uopće ne bi trebale biti prisiljene na to opasno putovanje sa mafijom, sa krijomčanima ljudima, da dakle to izbjegnu, a da umjesto toga imamo e, istinske programe za premještanje i da to podržimo. Postoji i e, Europska direktiva o masovnom prihvatu koja, ja mislim, do sad nije bila pokrenuta. Mnogi troškovi i mnoge nepodnošljive situacije bi toga mogli s time spriječiti, kako za ženu, tako za djecu, zato što e, u Jordanu i u drugim državama bi mogli zapravo se vrlo brzo uključiti upravo u te programe premještanja. I zaključno želim još jednu stvar naglasiti, mogla bih mnogo toga pozitivno reći o ovom izvješću, ali posebno se veselim zbog toga što se održivi ciljevi razvoja o kojima je su narodi uzeli, e, donijeli odluku da je to sada cilj broj 5 jer mislim da je tu vrlo važno kako se Europa postavi kad se radi o provedbi održivih ciljeva razvoja. Hvala. Nos quedan 10 minutos. Eh. Imamo još 10 minuta za raspravu. Stoga molim sljedeća govornica da nastoje biti kraće posebice zbog toga što želimo e, dati mogućnost i ostalima da se jave, jer u protivnom ćemo morati prekinuti i e, ne dati mogućnost određenim govorima da govore. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Korobik iz Srbije. A Možda sam pogrešno pogriješila iz Srpskog parlamenta, gospođa Čorović. I will speak Serbian language. Hvala, vam ću govoriti srpski. Danas e, pročitati ono što sam napisala. Neću vam ne pročitati ono što sam napisala u Beogradu. Imam tri pitanja. Retoričko pitanje. Svi slažemo da je ova tema važna. Jer je dovoljno o njoj govoriti pol sata. Ja nisam zahvalila prisutnima jer je ovo sve naša odgovornost i važno je govoriti na ovu temu i raditi na konkretan način i htjela bih da u idućim mjesecima ovo bude jedna od ključnih tema na ovom i na sličnim događajima u ovoj, a i u nekim drugim institucijama. Potom imam jedno suštinsko pitanje. E, je moguće govoriti o temi žena i izbjeglica iz Iraka, iz Sirije i tako dalje, a da danas nama nije niti jedna žena iz tih zemalja. Ono što sam danas čula, za mene je bilo zanimljivo u kontekstu izjava žena koje su radile na terenu, ali bila bih rado čula izjave žena iz Sirije, zato što mi mislim da je to ono što moramo čuti. I još jedno pitanje, ono je hipotetsko, ne tražim na to pitanje odgovor, želim da svatko, da se svatko postavi to pitanje. Ukoliko bi vam netko danas rekao da idućeg tjedna iz Brisela ide jedan autobus i da ćemo tamo, da će nas on odvesti u jedan izbjeglički kamp. Bili netko od vas bio spreman izdvojiti vrijeme i iako niste stručnjaci, niste liječnici koji mogu pomoći tim ljudima, ali možda biste u tim kampovima mogli skuhati hranu ili poduzeti nešto konkretno. Zanima me i postavljam vam pitanje da li bi itko od nas bio spreman otići dva, tri ili četiri tjedna u takav kamp i živjeti s tim ljudima. Estoy segura de Ja sam sigurna da da. A sada riječ ima gospođa Nikola iz e, Ciparskog parlamenta. Hristo Barapoli. E, na poti, ovo si pa Hvala lijepa. Kao što sam e, već rekla tijekom seminara, znamo kakav je migratorni tijek u, sada upravo u toku, mi smo i sami to proživjeli i osjećaji su jednaki. E, ja se slažem sa kolegicom koja upravo govorila i mi bismo ovdje trebali s nama imati izbjeglice iz Sirije i Iraka koje bi nam ispričali e, nešto više o vlastitim osjećajima i proživljavanjima. Pa to je grozno, oni gube svoj identitet, vlastito dostojanstvo i pokušavaju se dokopati hrane sigurnosti za vlastitu djecu i svakog dana ginu u moru, u Egejskom moru, na sredozemlju. Pa to su grozne situacije na kojima se živi na grčkim otocima. I volonteri na, na ovim otocima su osobe kojima je potrebna pomoć. Na koncu treba ih podržati ne samo mm, ekonomskim mjerama, već je potrebno pružiti humanitarnu pomoć. Dakle, kolege, e, visoka je cijena koju plaćaju ovi ljudi da bi se dokopali slobode. A na nama je dužnost da ostavimo granice otvorenima, da im damo dostojanstvo i mogućnost da se ponovno nasele e, sve dok se ne budu mogli vratiti u vlastitu domovinu. I za kraj, želimo reći da su brojke izuzetno visoke. Prema službenim e, podacima u cijelom svijetu ima 60 milijuna izbjeglica. 20 milijuna ih je napustilo vlastitu zemlju, 18 milijuna ostaje u tranzitnim zemljama, 4 milijuna se nalaze kod nas u Europi. To su velike brojke a i velika je naša odgovornost i zato moramo pomoći na praktičan način. Hvala vam. Želim obavijestiti mm, govornicu da na, prvom, na prvoj radionici e, je govorila jedna izbjeglica iz e, Iraka, mogla smo je pozvati mogli smo pozvati zapravo više izbjeglica, više takvih osoba, ali eto da znate da smo čuli jednu od izbjeglica. A sada dajem riječ gospođi iz eh, parlamenta iz Portugala. Hvala. Ja bih eh, pozdravila činjenicu da održavam ovaj sastanak na ovako važnu temu. Riječ je o ljudskim pravima i problemima i teškoćama s kojima se slučavaju žene. A ja pozdravljam rezoluciju Europskog parlamenta. Mislim da je važno govoriti jasno o ovim problemima koji su povezani sa spolnom dimenzijom. Ljudska prava su u temelju naših e, društava, barem bi tako trebalo biti, a u praksi gotovo svako društvo i gotovo svakom području života krše se prava žena. Jasno nam je da je situacija drugačija u različitim zemljama, ali diskriminacija žena je nešto što se događa u svim zemljama i putem stereotipa raznih eh, vrsta, putem predrasuda. I zato mislim da moramo snažno raditi i poraditi na zaštiti žena izbjeglica, dati tome rodnu dimenziju. Važno je da donesemo zakone koji će štititi prava žena. Primjerice, i pitanje koje se tiče njihovog zadržavanja, njihove eventualne deportacije, moramo se osigurati također da im se pruži kontinuirano obrazovanje, obrazovanje ljudi, također u području ljudskih prava, naročito oni koji se bave ovim, ovim pitanjima. Konvencija, ženska konvencija iz 51. jasno govori da žene koje su žrtve proganjanja ili koje e, su e, žrtve zlostavljanja da su grupa ljudi koji trebaju živjeti poseban status. Žene koje su proganjane upravo zbog vlastitog eh, spola uvijek imaju pravo na zaštitu. Međutim, vidimo teškoće u primjeni tog načela. Trenutna je situacija dosta loša. E, zemlje članice moraju priznati da žene koje su diskriminirane imaju pravo na status izbjeglice. Problemi s kojima se suočavamo su i e, zakoni koji su doneseni, a koji se teško primjenjuju u praksi. Žene izbjeglice se naime suočavaju sa čitavim nizom problema, a obrazovanje je ključ rješenja. Imamo velik problem sa medijima, sa predstavničkim tijelima, potrebno je više žena u medijima, temama se mora pristupati na uravnotežen način. Mislim da nema mjesta za površne medije i ne možemo pojednostavljivati ovako složen kontekst. Ono se je više Europe, a ne manje Europe. Potreban je šengenski prostor, moramo zaštititi temeljne vrijednosti Europe, Europe koju je osmislio Delor, Europe koja štiti ljudska prava. Hvala lijepa. Muchas gracias. Necesitamos... Hvala vam. Da, trebamo više Europe, ali Europa nije nešto abstraktno. Europa su različite institucije i jedna od njih u kojoj su predstavljene nacionalne vlade i ona mora ispuniti obveze koje je preuzela. Hvala vama sada gospođa Slamberivan iz e, Austrije. werde meine Rede auf Hvala, ja ću govoriti na njemačkom. Da, doista je stalno isto upravo one države koje su odvratile pogled od ratova, sada se žale na priljevi migranata ili upravo su oni ti koji se nalazi, da su upravo oni ti koji se nalaze u ulozi žrtve, a kao i svaka druga izbjeglička politika najčešće se ovdje razgovara o situaciji koliko smo siromašni i koliko nismo e, sposobni regulirati izbjegličku krizu i opet se stvari ne imenuju pravim imenom. A upravo ovdje gdje toliko žena sjedi, mislim da je bitno da prikažemo i situaciju izgledišta žena iz naše države. Ali prije nego što pređem na to, vas isto tako želim podsjetiti da žene koje su silovane, prodane, e, s kojima se trguje, e, koje su robovi, e, koje ISIS zarobio da se nisu našle još. Nakon nekog mjeseci se našao jedan, jedna, je se našla jedna masovna grobnica, a međunarodna zajednica nije uopće reagirala, kao ni u slučaju djevojčica koje, koje je oto Boko Haram, gdje smo nakon godinu dana čuli da se ne može ništa više poduzeti jer su um, te žene već uh, udane i tako dalje. Mislim da je doista to samota. Svaka žena bi trebala se zauzeti za to da se barem te žrtve ponovno pronađu i da se poboljša njihova e, situacija po pitanju ljudske, do, dostojanstva. I evo, sada još uvijek ne nazivamo taj problem pamim imenom ni ovdje, primjerice iz Turske smo zaprimili sada izvješće da smo zaprimili toliko izbjeglica i da smo doista očajni i da nam Europska unija nekako mora pomoći, a da se ne spominje činjenica da upravo u Turskoj postoji mnogo žena koje su izbjeglice, koje su žrtve trgovine ljudima, koje se prodaju, koje se prisiljavaju na brakove, jer su siromašne i moraju si osigurati egzistenciju. To su e, okolnosti koje su za nas neprihvatljivi. Iako ne imenujemo tojem pravim imenom, onda nećemo moći naći niti rješenje. A baš mi kao žene bismo trebale biti dovoljno hrabre da doista govorimo o situaciji u našim državama. Niti u Austriji nije drugačije i u Austriji smo e, u e, kampovima za izbjeglice imali situaciju da nismo imali dostojanstvene uvjete za žene, primjerice nismo imali dovoljno tuševa, nismo imali dovoljne sanitarne uvjete za žene kako bi se one dobro osjećale. Mogu pronaći rješenje tek tada kada sam dovoljno hrabra govoriti o e, stvarnoj situaciji u mojoj državi. I još jednom na kraju, e, ovdje bih htjela spomenuti da ćemo naravno samo putem učinkovite e, politike po pitanju mira i putem djelovanja baš upravo nas žena uspjeti ponovno povratiti onu ravnotežu. Bez nas žena neće biti moguće postići mir i bez nas žena naravno neće biti moguće postići e, uvjete koje su dostojanstveni i uh, koji odgovaraju pravima žena. To je moj apel upućen političarkama koje se danas ovdje nalaze u ovoj prostoriji. Molim vas, budite dovoljno hrabre i konfrontirajte se sa realnom politikom vaše države. Ako ne želimo pustiti te žene na cjedilu, trebali bismo zajedno ujedinjeno nastupati kako bismo tim ženama dopustiti da imaju koliko, god, moguće dostojanstven život. Hvala. Ostalo nam je tek eh, dovoljno vremena da naše panelistice odgovore. Stoga, eto, prihvaćam poziv jedne ili jednog odgovornika koji je rekao da bismo ovome trebali posvetiti više vremena i možda sljedeće godine e, ćemo pokušati organizirati ovakav seminar. Dakle, organizirati ga u jedan cijeli dan kako bismo svima dali e, mogućnost da govore. U svakom slučaju želim vam svima zahvaliti svima vama koji ste došle, koje ste nam eh, prenijele eh, stajališta, različita stajališta. Još je jako puno posla i ja sam sigurna da ćemo eh, nastaviti sa suradnjom jer mnogi od vas, mnogo od vas je to spomenulo. To je nešto što jednostavno moramo učiniti, to je naša obveza i odgovornost mi kao predstavnici institucija imamo obvezu e, nešto učiniti i ne smemo okrenuti leđa ovakvoj stvarnosti. Hvala vam, a sada ću dati riječ gospođi Ingibor Gisla Dotir. Ja sam sigurna da sam grozno ovo izgovorila i ispričavam se. Ona je predstavnica e, organizacije UN Women u Turskoj i direktorica za uh, Središnju Europu iz UN-a. Hvala vam što ste danas sa nama i izvolite imate riječ. Thank you very much, uh, Hvala vam lijepo gospođo predsjedavajuća, parlamentarni zastupnici, dame i gospodo. Dopustite mi da kao prvo zahvalim odboru za ženska prava i jednako spolova što su sazvali ovaj sastanak i hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem u njemu u ime UN Women. To je za mene vrlo vrijedna prilika da vas saslušam, a i da u mnogu čemu potvrdim nalaze iz e, studije UN Womena o procjeni situacije s polovima u Makedoniji i Srbiji koju smo proveli krajem prošle godine. Naš glavni zaključak je bio taj da planiranje servisi i informacije nisu još dali dobro rješenje za e, cijelu tu kompleksnu situaciju i ranjivost žena se Nažalost, tome i dalje tako. To se nije promijenilo. Isto tako, moram reći da mi je da sam jako impresionirana time što su mnogi parlamentarni zastupnici došli od svih, svih krajeva Europe da rasprave o toj temi, a da ta tema zapravo nije do sad dobila mnogo pozornosti. Kada se radi o jednakosti spolova i osnaživanju žena, onda moramo biti svjesni toga da se mnogo o tome govori. Imamo mnogo programa, mnogo izjava, mnogo strategija, mnogo planova, ali nažalost postoji tu veliki jaz kada se radi o provedbi, a to se naravno odnosi i na izbjeglice i na žene izbjeglice. I stoga se doista nadam i mislim da je obećavajuće ovdje vas sve vidjeti da ćete nastaviti pratiti tu temu. Sve više žena ide ilegalnim putovima preko mora kako bi stigli u to je ovdje više puta spomenuto, velika većina su žene koje su provele četiri godine u ratnim uvjetima u Siriji, još i više godina sukoba u Iraku i Afganistanu. Po prvi put od kad je ova kriza započela, a sada, u sjeću 2016. godine, žene i djeca čine većinu tražitelja azila koji su krenuli na opasno putovanje putem sredozemnog mora u Grčku. Na tom putovanju žene i djevojčice su e, nesazmjerno visoko izloženi riziku e, seksualnog rodno uvjetovog nasilja od strane ostalih putnika, kriminalaca, stranaca i e, krijumčara ljudima. A e, seks u svrhu preživljavanja među ženama i djevojčicama na tom putu isto tako e, dobro utemeljen fenomen. Nažalost, kao što smo vidjeli u ponedjeljak, žene su sve više suočene sa neprijateljskim okruženjem, militariziranim okruženjem na granici između Grčke i Makedonije i primjerice i u privremenom kampu u Kaleu. Žene i djevojčice su već postale žrtvom nasilnih sukoba u svojim zemljama porijekla i sada ponovno postaju žrtvom i e, doživljavaju nasilje tamo gdje bi trebalo biti sigurne i gdje traže utočište. E, slike 29. veljače, e, kada se koristio plin suzavac nad ženama i djevojčica, će najvjerojatnije dovesti do još veće radikalizacije. Neće smanjiti e, krijumčarenje ljudima, ali će ići na ruku nasilnih džihadističkih skupina. Nasilni sukobi između sigurnosnih službi i izbjeglica je također nešto što će se uklopiti u negativnu, negativni narativ e, prema izbjeglicama koje iznose ksenofobne skupine u Europi. Mi smo stoga suočeni sa vrlo opasnom zapaljivom situacijom i ne treba mnogo da se ta vatra još i više e, zaoštri. Traženje azila je ženama i djevojčicama sada otežano, budući da nekoliko država na tranzitnoj ruti na području Zapadnog Balkana e, donose unilateralne odluke o zapaljanju granice. Na temelju konvencije Ženeve pravo na zaštitu znači pravo na individualiziranu procjenu E, zahtjeva za azilom. Kao što je 26. veljače rekao glavni tajnik jednih naroda, ove, ove nova ograničenja nisu u skladu sa konvencijom iz 1951. o statusu izbjeglica i sa protokolom iz 1967. zato što nije došlo do individualne procjene e, zahtjeva za azilom. Jer to jednostavno nije moguće u takvim uvjetima. Trenutna situacija na grčkoj granici posebice utječe na žene. Jučer je potvrđeno da Grčka trenutno provodi postupak vraćanja 308 migranata u Turskoj. To je u skladu sa sporazumom o readmisiji između Europske unije i Turske. Nas zanima ne bi li trebalo biti posebnog izuzeća kada su osobe pred rizikom od kršenja ljudskog prava poput osoba iz LGBT skupina ili žena koji su pretrpili ono uvjetovano nasilje i koji su izloženi e, reperkusijama u svojim e, zemljama porijekla. Zatim, isto tako mi pozivamo sebi da na e, osjetljiv način provede konvenciju Ženeve i da ostvare dobre uvjete za prihvat i za provođenje zahtjeva za azil. Kao što poručamo u nacrtu izvješća, vezano situaciju žena izbjeglica i tražitelja azila u uniji, to je iz ovog odbora. Rodno uvjetovano naselje, prisiljeni brakovi, brakovi e, male djece, e, genitalno sakraćenje i drugo trebalo bi biti dobar razlog za traženje azila u uniji. To bi zapravo trebalo priznati kao pravno e, dobar razlog za azil. Slažem se s time da su potrebne smjernice iz jedne rodne perspektive na razini Europske unije o tome kako da se procesuiraju zahtjevi za azilom i kako da se e, pozabavimo sa ovim migratornim problemom. Pristup ženskim e, tumačima, e, savjetovanje u slučaju traume, briga o djeci i mogućnost ženama da iznose individualne zahtjeve, a da se njihovi zahtjevi ne povezuju sa zahtjevima supružnika, su druge preporuke koje je iznio ovaj odbor i to je u se podržava. Kao što je spomenuto na radionici broj 3 danas, e, ženska prava se kad kad ograničavaju od strane supružnika. I stoga treba zajamčiti njihov, e, njihovo nepristano pravo na traženje azila. Imamo više od 2 e, milijuna izbjeglica u Turskoj, mnogo, polovica od njih su sada žene neke traže spajanje obitelji sa svojim supružnicima u Europi i vidimo sada da se dovode u dodatne mjere da se to teža primjerice u Danskoj, u Njemačkoj i drugim državama. Dopustite mi da zaključim s time što ću reći da sada smo u Europi i diljem svijeta u situaciji da nam je potrebna politička volja i politička hrabrost i to nam očano treba. Treba nam političari koji će biti spremni provesti ambiciozne i sveobuhvatne programe kako bi se osigurao dostojanstven prihvat izbjeglica i poštivanje njihovih prava. Potrebni su nam političari koji će zauzeti stav i koji će pokazati solidarnost iako su suočeni sa mržnjom i sa predasudama. Treba izuzeti stav sa našom sestrom i našom braćom e, koji žive u životnoj opasnosti i to treba sve harmonizirati na europskoj razini. Trebamo političku volju i svijest, a to smo danas čuli u ovom odboru, treba sada prijeći u iduću fazu i treba se pobrinuti da se to uključi u sastanak na vrhu između Europske unije i Turskoj koji će se održati ovdje u Briselu sljedeći ponedjeljak, a Martin Šulc je također to spomenuo u svom uvodnom govoru. Hvala vam još jednom što ste me pozvali na ovaj sastanak i nadam se kao što sam rekla, da će to sada prijeći u iduću fazu u ponedjeljak na sastanku na vrhu između Europske unije i Turske. Hvala vam. E, I na samom kraju ovog e, eventa dat ću riječ gospođi Honeyball, ona je zastupnica Europskog parlamenta i kao što znate izvjestiteljica za izvještaj koji je već usvojen u odboru i koji će se sljedeći tjedan glasati na plenarnoj sjednici. Riječ je o izvješću o situaciji žena izbjeglica i tražiteljica azila. Iskoristila bih ovu e, priliku da vam zahvalim e, na vašem radu. Hvala vam što ste kontaktirali organizacije i što ste pokušali se upoznati sa stvarnošću. Hvala vam i što ste pregovarali oko političkim stajalištima ovog parlamenta kako bi e, Europski parlament zajedno nastupio sa zajedničkim glasom. I'm very honored to be here and have this Hvala vam. Vrlo mi je drago što sam ovdje i što ću imati priliku govoriti kao izvjestiteljica o ovoj vrlo važnoj temi, što vam se mogu obratiti i što mogu govoriti o nekim stvarima i nažalost samo o nekim stvarima koje su spomenute danas. Zahvaljujem svima vama na tome što ste došli ovdje i što ste nam dali vaše iskustva i vaše znanja. Vrlo sam pod velikim domom zbog toga što su mnogi parlamentarni kolege iz država članica Europske unije, a iz drugih država učinili te napore što su došli danas u Brisel. Mislim da ste svi dali dragocen doprinos. Započet ću s time što ću reći ono što je rekla gospođa Žisla da nam je potrebna politička volja i hrabrost. Mi ovdje jako dobro znamo koliko je teška cijela ova situacija i koliko se to čini nerješivim u ovom trenutku. Ali svi se moramo zajedno sastati i raditi zajedno na rješenju. I naravno ono o čemu smo mi danas ovdje razgovarali je rješenje s kojim bi se poboljšala pozicija žena i djece u okviru ovog sukoba e, da bi ta kriza bolje izgledala nego što je tome slučaj do sada. S pravom smo svi krenuli iz perspektive dostojanstva ljudskih prava. To je polazišna točka za ove rasprave i svi, žene i djeca, svi trebaju dobiti dobar tretman u skladu s našim vrijednostima i u skladu s onim u što vjerujemo. I trebamo priznati unutar toga da žene imaju posebne potrebe i da su posebno ranjive, te da im je potrebna E, njega koja treba biti rodno osjetljiva, a to je nešto što nismo vidjeli u mnogim dijelovima Europe i kod mnogih žena izbjeglica koje su trenutno na putovanju ka Europsku uniju ili koje pristužu u Europsku uniju. Dakle, još je pred nama dug put. I kao što je rečeno, rodna perspektiva, ta pošast, e, ta patnja s kojom su suočene žene i djece kao izbjeglici, do sad, po mom mišljenju, nije dobilo mnogo pozornosti. Ne znam se dosta o tome, to jednostavno nije na našim dnevnim redovima, ali nadam se da smo sada to malo popravili. Izvješće o kojem ćemo utorak raspravljati na plenoj sjednici Europskog parlamenta, to će biti na sam dan, Međunarodni dan žena, mi smo sami to zatražili i drago nam je zbog toga jer mislimo da je to e, simbolički vrlo važno a odbor za ženska prava unutar Europskog parlamenta je rekao da cijelo ovo pitanje izbjeglica treba postati tema našeg Međunarodnog dana žena, dakle ove godine. I stoga nadamo se da će to baciti dodatno svjetlo na žene i na rodnu perspektivu ovog problema. I da će također pomoći vladama država članica Europske unije i da će ohrabriti te vlade da nešto poduzmu po tom pitanju. One vlade koje su na prvoj crti bojišnice koje zaprimaju izbjeglice i druge države kamo se kreću izbjeglice jednom kada su na području Europske unije. Dakle, mislimo da nam ovdje prosto dosta velik posao, a mi kao parlamentarni zastupnici se možemo pobrinuti za to da naše vlade učine sve što mogu kako bi riješili cijelo ovo pitanje žena izbjeglica. Dakle, to pitanje posebno, jer ovo je izbjeglička kriza i mnogi su rekli da se moramo isto tako pozbaviti sa korijenskim uzrocima te krize. Dakle, s pitanjem zašto toliko veliki broj izbjeglica bježi i pristiže u Europsku uniju. Mislim da je ovo ključno, ali možda i najteži dio tog problema. I naravno rat, glad, to su dva glavna uzroka koja ćemo uspjeti riješiti u nekom trenutku, ali i dalje nam u međuvremenu sada pristižu izbjeglice i svakako bih se složila s onime što je rečeno o ženama i miru. E, mnoge one žene koje su se borile za mir, dakle one su veliki udio onih, svih onih koji su zalagali za mir i to je bio i jedan cilj ženskih pokreta i stoga je mir e, naš visoke prioritet i to je potrebno u ovom sukobu i u ovoj krizi isto tako. Kao što smo i čuli, to sve više postaje i kriza žena, zato što se broj žena izbjeglica povećava i sada iznosi preko 50%. Mislim da su statistike dosta zabrinjavajuće. Na jednoj radionici smo čuli podatke od UNICEF-a i po prvi put preko 60% izbjeglica čine žene, a prošle godine taj postotak još iznosio 20%. Broj djece se također jako povećao. To je dakle nešto što je vrlo aktualno i što moramo riješiti zato što sve više žena dolazi k nama i ja smatram da će se taj trend još samo i pojačati. Isto tako smo čuli od nekih da bismo trebali više saslušati same žene izbjeglice. I vrlo mi je drago što smo imali jednu izbjeglicu iz Irana, e, iz Iraka koja je govorila na jednoj od radionica. Mislim da bismo trebali više čuti njihove glasove. Naravno, puno smo čuli e, od udruga civilnog društva, od humanitarnih organizacija i ja sam svakako mnogo od njih kontaktirala dok sam izrađivala svoje izvješće, ali to ipak nije isto kao kad čujemo od samih izbjeglica, od samih žena koje su napustile svoje domove i koje su krenule na vrlo opasno putovanje kad kad i sa svojim djecom, na kojem su, kao što smo čuli, suočene s nasiljem od strane drugih izbjeglica, od strane e, pripadnika vlasti i kada su suočene sa vrlo teškim uvjetima. To su uvjeti koje si mi teško možemo i zamisliti koliko god bili suosjećajni. A što se toga tiče, zamolila bih vas ako imate vremena da posjetite izložbu s fotografijama koja se nalazi u parlamentariju, eh, odmah s druge strane parlamenta. Jedna fotografica koja se zove marin Grinje je to eh, je napravila tu izložbu na zahtjev odbora za ženska pitanja i to dosta pokazuje što se događa. Ja želim odati počast svim onim hrabrim ženama koje su napustili svoje domove na potezi za boljim životom. I mislim da im trebamo dati tu nadu za bolju budućnost. Na kraju želim zahvaliti svim onima koji su omogućili ovaj današnji sastanak, onima koji su došli, zahvaliti osoblju Europskog parlamenta na poslu kojeg su obavili i nadam se da ćemo napustiti ovaj sastanak sa osjećajem da više znamo nego što smo znali na početku, da ćemo razgovarati sa ljudima i da ćemo doista se zalagati za te žene izbjeglice za njihovu djecu. Muchas gracias, señora. Hvala vam, gospođo Honeyball. Hvala i prevoditeljima koji su ostali pet minuta dulje kako bismo uspjeli ipak završiti sa našim seminarom. Hvala vam svima na dolasku i na suradnji i sada vas pozivamo na domjenak. To ćemo održati u prostoru Jehudi Menuhin na prvom katu i ja vas molim da se tamo uputimo svi zajedno kako se ne bi netko izgubio e, u ovim hodnicima. Hvala vam svima.